o izboru gospodina Edvarda Česaka koji je zamijenio gospodina Anđela Dudu stupanje na snagu 11.6.2015. Parlament prima na znanje i izbor gospodina Česaka i pozdravljamo novog kolegu i e, e, izjavljamo da ima puna prava prema uvjetima i poslovniku delle dimissioni dell'onorevole Emanuel Nakon ostavke gospodina Emanuela Glezosa, parlament utvrđuje slobno e, slobodno mjesto od 8. E, petnaest u skladu s pravilima i izvještava odgovarajuća nacionalna tijela, a nakon o, e, odlaska gospođe Marin Polsen E, parlament utvrđuje e, slobodno mjesto e, od 30. rujna 2015. i je nacionalno tijelo te 16.